Gospodine predsjedniče Republike Kajder Sepsi, gospođo eh, eh, predsjednice Mogherini, gospodine eh, predsjedavajući vijećem, želim vam dobrodošlicu. Dame i gospodo, imamo danas veliku čast da možemo primiti u Europskom parlamentu predsjednika Republike Tunis. Gospodine predsjedniče, zaista sam e, pun emocija što vas ponovno susrećem nakon posljednjeg sastanka kojeg smo imali u Tunisu. Još jednom vam izražavam zahvalnost za izvrsno gostoprimstvo koje ste tada pokazali. I dopustite mi da s dva dana zakašnjenja čestitam rođendan vi ste rođeni 29. studenog 1926. Eh, eh, godine i kao što ste vi rekli nemojte reći da imam 90 godina, reći ću da imate 9.0 godina. Predsjednik mi je rekao nemojte reći 90, recite 9.0 pa tako i kaže. Gospodine predsjedniče Republike, ovdje ste među prijateljima i među partnerima. Okružuju vas svi oni koji u srcu nose demokratsku budućnost Tunisa. U pet godina vaša je zemlja prevalila izuzetan put ka demokraciji. Vaša zemlja je danas model pluralizma i tolerantnosti u vašem ustavu zajamčena je pravna država i e, temeljna prava i slobode. U doba populizma u Tunisu je situacija drugačija i šalju nam tu snažnu poruku. Kada sam bio u Tunisu, vidio sam e, kakve sve izazove ima demokratska i Tunis i to svakodnevno na pogledu ekonomskih e, i političkih pitanja. Ali uvjeren sam da usprkos svemu tome vi imate velika bogatstva. Vaše najveće bogatstvo imate e, su Tunižani koji e, predstavljaju zaista veliki adut i na njih se može osloniti za vaše reforme. One će uliti povjerenje ulagačima kako iz Tunisa, tako i iz drugih zemalja, kao što je to pokazala jučer ekonomska konferencija koja se održala u vašoj zemlji. Ali e, početkom tjedna Konferencija ulagača koja se odvila u Tunisu zaista govori tome u prilog. Evropska unija će budno paziti e, da se poštuje sve ono što je Evropska unija i njezine države, sve što su oni e, predložili da će učiniti. Europska unija je vaš prvi trgovinski partner i mi smo na to ponosni. Odlučili smo otići i korak dalje. Politički smo se angažirali da s vama e, načinimo privilegirano partnerstvo. Došlo je vrijeme da se na opipljiv i e, način e, pokaže strateški strateška priroda naših odnosa koja je sada nepovratna mi dijelimo viziju naše budućnosti. Mladi s obe strane sredozemlja dijele iste želje. Žele raditi, dostojanstveno živjeti i dobro se osjećati u životu i radu. Drago mi je da se pokrenula nova inicijativa Europske unije za prostor za mlade. Ona pokazuje da mi želimo podržati razvoj talenata i e, na taj način pomoći životu mladih Tunižana i Tunižanki. Učinit ćemo to za dobrobit i koheziju cijelog društva. Ne možemo nam e, si više dopustiti da e, mladi e, budu žrtve ideologija koje ne uljevaju nadu. Moramo se zajedno boriti protiv ekstremizma. Moramo zajedno pokazati da univerzalne vrijednosti se pretaču u dijelo na isti način u Europi kao i u Tunisu. A Tuniska deklaracija protiv terorizma, solidarnosti i tolerancije e, za između naroda i religija je načinjena nakon groznog atentata u muzeju Bardo. Budite uvjereni, mi stojimo uz vas. Gospodine predsjedniče, velika nam je čast što ste došli u Europski parlament i izvolite, imate riječ.